Okay, colleagues, we are going to make a start. We're a couple of minutes. U redu, dragi kolege, započet ćemo sada, kasnimo nekoliko minuta i pokušat ću uštediti na svojim na svojem vremenu za govor, kako bismo nadoknali to vrijeme. Vrlo mi je drago što mogu večeras predsjedati ovom javnom saslušanju. Posebice želim pozdraviti u ime našeg odbora gospodina Kristusa Stilijanidisa, koji je kandidat za povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje kriznim situacijama. Neki od vas su bili ovdje jučer na večer, ali za oni koji nisu, još jednom ćemo proći kroz sam postupak. Parlament priprema glasovanje o izboru novog, eh, nove komisije u skladu sa pravilom 118 i aneksom broj 16 našeg poslovnika tako što procjenjujemo sve kandidate za povjerenike na osnovi njihovih općih kompetencija, angažman za europska pitanja i osobne nezavisnosti. Parlament također procjenjuje kandidate za povjerenike o njihovom razumijevanju e, resora i vještinama komuniciranja i naše javno saslušanje večeras upravo služi toj procjeni. Želim vas obavijestiti o tome da se ovo saslušanje prenosi uživo putem interneta na internetskoj stranici Europskog parlamenta i putem Europe by Satellite stranice. I stoga pozdravljam se one koji nas gledaju preko satelitske satelitskog prenosa i preko interneta, a video zapisnici će biti na vašem raspolaganju kratko nakon zaslušanja. Za ovaj sastanak imamo usmeno prevođenje u 23 jezika. Svatko od vas će biti pod vremenskim pritiskom, ali molim vas da ne govorite prebrzo, jer usmeni prevoditelji ne mogu vas onda sustići. Oni imaju vrlo tešku zadaću večeras. Danas je i Međunarodni dan prevoda, pa želim svim usmenim prevoditeljima sretan Međunarodni dan prevoditelja i zahvaljujem vam što ste večeras s nama. našem kandidatu za promjenika poslali smo pismena pitanja, on je odgovorio na ta pitanja, a zaprimili ste kopije odgovora na ta pitanja i one su dostupna i ovdje u našoj dvorani. Sada vam jasnim kako ćemo postupati. Gospodin Stilianidis će održati svoje uvodno izlaganje u trajanju ne više od 15 minuta, a zatim će glavno, glavni dio saslušanja se odvijati u okviru 45 pitanja. U prvom krugu svaki predstavnik klubova zastupnika će imati jednu minutu vremena za pitanje, kandidat zapovjednika će imati minutu i pol da odgovori na to pitanje. Nakon što je kandidat za povjerenika odgovorio, možemo imati kratka potpitanja u roku od pola minute i zatim opet jednu minutu za odgovor. Dakle, imamo tri minute sve skupa za svako pitanje. Zatim su sva ostala pitanja za postavljaju se na tri minute, dakle jedna minuta za odgovor i dvije minute. Jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Molim vas da pripazite na vrijeme jer je ono ograničeno i ne, ne želimo oduljiti. Isto tako imamo ovdje dva odbora koja su prisutna i koja rade isto tako u okviru ovih nadležnosti. To je odbor za vanjske poslove i odbor za javno zdravstvo i sigurnost hrane i okoliš. Nakon što postavljaju pitanja predstavnici tih odbora. Opet ćemo imati pitanja postavljena od predstavnika klubova zastupnika. Započet sada. Gospodine Stilianidis, izvolite, imate 15 minuta vremena za vaše uvodno izlaganje.